i od 3 do 11 na večer. Dnevni red objavljen je i dostupan na web stranicama parlamenta. Zahvaljujem, dame i gospoda, zahvaljujem povjereniče, zahvaljujem i prevoditeljima.